čujemo u raspravu, te bih, bih vas htjela obavijestiti da će sljedeći sastanak biti sutra, 3. veljače, odnosno mm, nastavljamo sa sjednicom um, sutra, 3. veljače, um, dakle u 9 sati ali već je objavljen dnevni red, a on je dostupan i na e, internetskim stranicama Europskog parlamenta. I s ovime zaključujem sjednicu.